koji su usvojeni u, ovom periodu i naslovi će biti objavljeni u zapisniku. Gospodin Štuga ima jedan javljanje vezano uz poslovnik. Ja, voorzitter, u wel. Wat Hvala lijepa što ste mi dali riječ predsjedniče. Slušao sam vaš govor i e, slušao sam kako u središte svega stavljate demokraciju. Stoga me zaista čudi da konferencija predsjednika odlučila ne održati raspravu o referendumu e, koji se održao u Nizozemskoj. Odbiti takvu raspravu jednostavno je E, čuška e, nizozemskim stanovnicima i e, sasvim sigurno će se u budućnosti održavati drugi referendumi, između ostalog i onaj vezan za TTIP i zato ovako postupak nije u redu gospodine Štuga. Demokracija znači da postoji glasovanje i odlučivanje većinom. U konferenciji predsjednika eh, je većina nije slijedila vaš prijedlog. Znači vi eh, imate eh, odbijanje zahtjev vašeg supredsjedatelja. To je u demokraciji moguće i to je tako iskustvo kako doživljavamo kao demokrati. Vi ste danas pokušali ponovno to staviti na dnevni red, ali vi znate da se te zahtjevi moraju podnositi na vrijeme i da je u 16.30 eh, rok istekao. Gospodin Schaffhauser. E, predsjedniče, Jučer su bili dani otvorenih vrata, to je bilo zaista dobro, vodila se prava rasprava i zaista bila mi je čast da sam na to bio pozvan. Izvjestan broj predstavnika građanskog društva došli su ovdje sa e, maramama e, i e, felovima i to me je šokiralo. Mislim da u budućnosti kada bude se održavali dani otvorenih vrata, mislim da se tada trebaju poduzeti mjere kako žene ne bi e, bile pokrivene maramama kada dolaze na ovo mjesto u ovaj parlament. Mi se zalažemo za sekularno društvo i za slobode i u tom kontekstu takvo ponašanje nije dopustivo. Dolazimo do plana rada. Konferencija e, predsjednika je sukladno e, je, podijeljen je konačni dnevni red koji je izradila konferencija predsjednika. Danas nemamo nikakvih izmjena niti za utorak. Gospodin Hvala predsjedniče. Ovih dana primamo puno vijesti o proslavi Dana Europe. U e, nekim europskim teritorijima, u nekim obiteljima, muškarci, žene i djeca ne smatraju ovo danima radosti. Oni su gosti u Europi. Međutim, vijesti koji e, pristižu iz E, prihvatilišta kao i domeni su zaista zabrinjavajuće. Govori se o poteškoćama prilikom dijeljenja hrane, o sanitarnim uvjetima koji su jednostavno nepodnošljivi. Smatram da kako bismo dali odali poštovanje vrijednostima o kojima ste govorili u uvodnom izlaganju, da bi bilo nužno da službeno izaslanstvo Europskog parlamenta ode na grčki teritorij. Gospodine kolega, mi smo upravo bili na temi dnevnog reda za danas i za utorak na prvi pogled ja ne vidim što vaše javljanje za riječ ima sa dnevnim redom. Pa Polazimo od toga da ćete možda sljedeći puta vašu izjavu iznijeti možda u nekom drugom trenutku. Za srijedu e, klub zastupnika GUE je podnio zahtjev da se e, nešto kaže o napretku Turske u ispunjavanju zahtjeva vezano uz e, plan za liberalizaciju viza nakon izjava vijeća i komisije traži se izjave o povratku potpuno funkcionalnog šengenskog sustava. Gospođa Spinelli. Hvala predsjedniče. U ime kluba zastupnika tražim da se na dnevni red uvrsti rasprava o napredu Turske e, prema uvjetima koji se traže za liberalizaciju viza i e, to bi trebao biti treća točka e, dnevnog reda u srijedu poslije podne. Komisija će liberalizaciju viza predložiti, a da se pritom nije uvjerila da su neke temeljni elementi i kriteriji zadovoljeni. Ja ovdje mislim na dva preduvjeta, a to je revizija zakona za borbu protiv terorizma te stvarni napredak o ciparskom pritanju. Takva je rasprava tim nužnija nakon onoga što je Erdogan izjavio u petak. Ankara neće preispitati zakone za borbu protiv terorizma e, kako bi za uzvrat došlo do liberalizacije viznog režima. A podsjećam vas da su novinari akademici, sveučilišni profesori i mnogi drugi u zatvorima u Turskoj. U ovoj situaciji liberalizirati vizni režim značilo bi popustiti pred ucjenom koja je sasvim eksplicitna jer E, Erdogan odbija napraviti ono što se od njega zahtjeva, ne bude li se usvojila liberalizacija viznog režima. Hvala. Za zahtjev e, se javila gospođa Harms. Naš klub zastupnika podržava ovaj zahtjev kolega iz GUE-a, osobito nakon događaja iz Bosnih e, dana gdje je očito prisilno e, iznuđen iznuđeno povlačenje jednog od ministara, a i naložen je teroristički napad na Čandundu, pa mi smatramo da apsolutno moramo razgovarati o ovoj situaciji i Europska unija ne smije probuditi dojam niti u Turskoj, a niti u Europskoj uniji da e, nas se može ucjenjivati, niti da ćemo pregovarati s Turskom bez ikakvih uvjeta. Stoga molim za proširenje rasprave protiv e, zahtjeva gospođa Mecolau. E Hvala. Europska pučka stranka razumije da se radi o bitnom pitanju za sve klubove i za naše građane. To je rasprava koja se naravno mora voditi, ali moramo je voditi na odgovoran i sveobuhvatan način. Prijedlog komisije od prošlog tjedna ne može se sagledati izolirano od jednog cjelovitog e, sagledavanja politike između Europske unije i te zemlje kao i e, viznog režima i odnose sa zemljama poput Gruzije ili Kosova. Radi se o vrlo osjetljivom pitanju i iz tog razloga zaista moramo imati dobro pripremljene rasprave i trebamo poštovati e, uvriježen postupak. Zato mislimo da bi e, odbor odgovoran za ovu temu to morao pripremiti i istovremeno moramo pripremiti odgovarajući postupak pred ovim domom. Večeras će se primjerice na odboru Live govoriti puno na ovu temu, pa mislim da to odložimo za drugi puta. Hvala, sad ćemo glasovati. Ko je za ovaj zahtjev? Ko je protiv? Ko je suzdržan? Mislim da ćemo morati elektronički provjeriti. Molim za elektroničku provjeru. Otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 181 e, za, da 92 protiv. time e, će se sjednica produljiti u srijedu do 24 sata. Izvolite, gospođo Harmsen ne bih htjela umnožavati teme, ali imamo još i raspravu sa gospodinom Timmermansom i o Schengenu. Danas smo dobili obavijest da se pucalo na slovačko-mađarskoj granici na izbjeglice, da je bilo i ozlijeđenih jedna žena izbjeglica i ovdje bih željela predložiti da vi, a i unutar komisije gospodin Timmermans E, da se obavijesti da je nama ovdje jako važno da i on sam može razgovarati o tom incidentu jer ovo je doista dno ove šengenske situacije što se događa danas na granici e, između Slovačke i Mađarske. Okay. U redu ja o planu e, rada nemam danjih javljenja za riječ, time je plan rada utvrđen. Sada dolazimo do rasprave o kohezijskoj politici. To je izvješće gospođa Jotova. Prvo ću dati riječ izvjestiteljici. Izvolite gospođa Jotova.